und zusätzliche erscheinen werden. Ne znam hoće li se netko još dodatno pojaviti, no u svakom slučaju drago mi je da je ovdje Jean Asselborn, ministar vanjskih poslova Luksemburga koji ovdje predstavlja i predsjedništvo vijeća. On će nešto reći o programu rada, ali želio bih vas obavijestiti da je u proteklih nekoliko dana bio i u Kijevu i u Moskvi, pa bih ga zamolio da kaže nekoliko riječi i o tome, a pogotovo zato što ćemo u e, sljedećem tjednu imati jedno izaslanstvo koje će otići tamo što se tiče plana vanjske politike, dosta toga se dogodilo. I što se tiče Libije, a i što se tiče izbornih pitanja u Makedoniji, moramo osim toga vidjeti što je sa Iranom, jer pitanje Irana je zapravo vrhunac ovog tjedna, znači ne postoje samo loše vijesti i to moramo konstatirati. Što se tiče Grčke, e, o svakom pojedincu ovisi kako će to procijeniti, je li to dobra ili loša vijest. E, budući da gospodin Asselborn mora otići u 4 i 5 zbog drugih obaveza, molio bih da mu odmah damo riječ da održi uvodno izlaganje moramo se pridržavati vremenskog plana. A budući da ovdje predstavlja vijeće, odnosno zemlju koja predsjedava vijećem, e, drago mi je što ćemo češće imati e, priliku surađivati s njim u slučajevima kada izvjestitelj e, ne bude mogao doći da bi nas izvijestio o stanju na vijeću. Izvoli, Žan. Zahvaljujem. Možda da krenem na njemačkom i da se nadovežem na ova pitanja koja si postavio. E, Moskva i Kijev. Da krenemo sa pozitivnim vijestima. Znamo da ovaj sastanak na vrhu Rigi E, da je bio sastanak koji je izazvao određene frustracije u raznim zemljama istočnog partnerstva, ali možda isto tako u nekim zemljama Europske unije. Međutim, e, moramo znati da ovaj sporazum o pridruživanju da se on provodi u tri zemlje, u Moldovi, u Gruziji i naravno u Ukrajini. Mi ćemo pokušati u suradnji s komisijom, a s tim smo već krenuli, e, za ove tri zemlje koje provode sporazum o pridruživanju organizirati sjednicu našeg predsjedništva kako bismo vidjeli kako i idu stvari sa samom provedbom sporazuma. E, i Gruzija je od mene to zatražila i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Ali što se tiče glavne teme, nekoliko riječi o tome. Moskva, Kijev, Tbilisi, u svjetlu svega onoga što se zbiva u Ukrajini ima veliku težinu. Možda jednom riječju mogu opisati svoj osjećaj. Moje je dojam da tumačenje sporazuma iz Minska izgleda potpuno drugačije u Moskvi i u europskim zemljama i u Ukrajini. Tu postoje velike razlike. U Moskvi govore o uglavnom o člancima drugom, osam, sedamnaestom, dvadeset osam E, dakle, oni govore o detaljima, a mi pak što se tiče sporazuma iz Minska vidimo mogućnost e, vojno gledano e, da se provedbom tog sporazuma ostvari primilje. I to je zapravo gledište koje ne prevladava u ovom trenutku u Moskvi. Kao drugo, što se tiče predsjednika Porošenka i Kijeva, tu postoje dvije dobre vijesti. Prvo, uz malo sreće i malo energije još u srpnju bi moglo doći do prvog čitanja nacrta reformi Ustava e, koja uključuje i reformu što se tiče administrativnog ustroja i E, samouprave za određena područja. Dakle, doći će do prvog čitanja. E, tu se polažu velike nade. i e, postoji mogućnost da će doći do izmjena odgovarajućeg zakona na jesen. To su dakle dva dobra puta, dvije dobre mogućnosti koje bi se mogle dogoditi, a gdje je također potrebna naša podrška ono što mi je upalo u oči u Kijevu u sklopu razgovora, to je pone prije e, tema borbe protiv korupcije. E, korupcija je vrlo rasprostranjena u toj zemlji. To pone prije zna predsjednik Porošenko. I svjestan je svega što je potrebno učiniti. Kao i e, šef misije Europske unije, dakle našeg predstavništva u Kijevu i on mi je rekao da je potrebno raditi na tome da se razbiju monopoli kako oligarsi više ne bi posjedovali tu moć. A to naravno uključuje i policiju, pravosuđe i njihove aktivnosti da se suzbije korupcija. E, postoji volja da se to učini, ali ja sam uvjeren da što se tiče Ukrajine mora postojati snažna motivacija. Jer ako pogledamo gospodarsku i socijalnu perspektivu, e, mora postojati motivacija za e, dodatnim mjerama kako bi se osigurala ponovna izgradnja. Znamo da je došlo do destabilizacije zbog rata, nitko ne zna kako će izgledati budućnost. I zato je iznimno važno da se održi ovaj koncept iz Minska i važno je da mi vršimo pritisak kako bismo potaknuli e, promjenu u stajalištu u Moskvi. E, dobili smo zadatke od visoke predstavnice Federike Mogherini i e, sankcije postoje i produžene su do siječnja 2016. E, tu se neće ništa promijeniti osim u slučaju da dođe do velikih promjena u smislu same provedbe sporazuma iz Minska. A to nisam siguran da će se dogoditi. E, želio bih također reći da sam se ugodno iznenadio u Tbilisiju e, s obzirom na angažman koji sam vidio što se tiče same provedbe sporazuma o pridruživanju. Iznimno je važna naša podrška za Kijev. To je posebno važno zato što sam bio na granici prema Južnoj Osetiji i ondje se mogu vidjeti one tužne slike koje su svojedobno bile prisutne i u Europi. Bodljikava žica na obje strane vojska, policija. E, vidi se da granica ide posred sela i ljudi su podijeljeni i razdvojeni. E, mislim da mi ovdje kao Europska unija moramo voditi računa o tim konfliktima. je me Preći ću sada na francuski jezik i na temu proširenja, gdje ću se koncentrirati na tri države, Crnu Goru, Srbiju i e, Tursku. Crna Gora zemlja s koje su otvorene ni pregovori. Luksemburg je država koja je poznata po tome što je otvorena prema drugima. I zato mi je drago da vam mogu reći da će na neformalni sastanak biti pozvane države kandidati. Uložili smo napor u odnosu na ono što je načinjeno u nedavnoj prošlosti. Kandidatima će to omogućiti da bolje shvate o čemu će se raspravlja na vijeću 9. i 10. na temu okolišta, ministarstvo vanjskih poslova, zatim teritorijalna kohezija i europske politike u studenom kao i e, sada u srpnju za glavne e, direktore za Europu. E, I Crna Gora je pozvana sutra na sastanak EPSKA u Luksemburgu. Specifičan sastanak džaj Europska unija Balkan održat će se 7. E, i 8. prosinca u Sarajevu. U drugoj polovini 2015. godine imat ćemo bogat program e, i to ćemo imati puno multilateralnih sastanaka na ministarskom sastanku vezano za Ujedinjene narode, zatim ministarski sastanak u e, NATO, u sastanak u Beogradu u prosincu, zatim sastanak e, stranaka o klimatskim promjenama u Parizu, kao i na ministarskom sastanku u Nairobiju. Sve će to biti mogućnosti da se sastanemo i da koordiniramo pozicije i e, da se dogovorimo kako ćemo nastupiti na međunarodnoj sceni. Možda sam e, trebao početi od sljedećeg e, rečenice, a to je da Luksemburg nije dao obećanje na sastanku na vrhu u Solunu 2003. godine da će e, balkanske države, da je njihova budućnost u Europi. Međutim, e, zemlje kandidati moraju zaista napraviti ozbiljne promjene na tom putu za koji su se opredijelili kako bi kada zato bude došao trenutak e, mogli raditi na pristupanju. Postupak reformi će biti usmjeren prosperitetu i stabilnosti na našem kontinentu. Luksemburško će predsjedništvo učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi pospješio taj proces i e, htjeli bismo da uvijek 28 država članica Europske unije u tome sudjeluje. 14. listopada predsjedništvo će predstaviti svoj godišnji paket koji će biti jedan novi preuobličen paket, a zasnivat će se na temeljima, to je pravna država, ekonomske reforme i reforme državne uprave. Predsjedništvo pozdravlja tu novu metodu koja će se u godinama koje dolaze samo iz više iznijansirati. Mi ćemo za vijeće pripremiti godišnje zaključke o proširenju što će ih usvojiti vijeće 15. prosinca. Naše vijeće želi e, uvelike surađivati s našim partnerima. Mi e, želimo sudjelovati na parlamentarnom e, sastanku sa Srbijom 7. i 8. listopada, sa Turskom 25. i 26 listopada, dok s Crnom Gorom 25. i 26. studenog. A sada o zemlje do zemlje Crna Gora poštivanje pravne države i temeljnih prava u srži su naše debate. Bavimo se dakle pitanjima pravosuđa i temeljnih prava, to je poglavlje broj 23 kao i poglavlje 24 o pravosuđu i premeljnim svobodama koji se po prvi puta primjenjuju u Crnoj Gori. Luksemburg pozdravlja sve ono što je Podgorica učinila i e, jako će pomno proučiti izvješće što će ga predati komisija u listopadu. Jako je važno inzistirati na tome da se provedu akcijski planovi. Luksemburgu je drago da su četiri nova poglavlja otvorena pod latvijskim predsjedništvom. Sada je otvoreno 20 poglavlja. Nadamo se da će se dodatna poglavlja moći otvoriti do kraja 2015. godine. Mi smo spremni posredovati prilikom rasprava na vijeću, naravno na osnovu načela jednoglasnog odlučivanja, ali to će uvelike ovisiti o napredu Crne Gore, naročito po pitanju pravne države. Moram također reći da nam je jako drago e, da e, je, došlo do harmonizacije velikog broja odredbi u Crnoj Gori, naročito što se tiče e, vanjske i sigurnosne politike. A sada Srbija. Luksemburg smatra da bi bilo dobro da se otvore dva poglavlja o pravnoj državi i pitanja pravosuđa e, i temeljnih sloboda, dakle poglavlja 23. i 24. čim zato budu stvoreni uvjeti. Pratit ćemo situaciju u Beogradu i Prištini vrlo pomno. Nadamo se da će situacija dopustiti otvaranje poglavlja 35. o normalizaciji čim se to bude moglo. Nadamo se da ću se otvarati nova poglavlja, bez obzira bude li to za vrijeme našeg predsjedanja ili kasnije, ali mi ćemo uvijek e, biti za to i posredovati na načelu jednoglasnog odlučivanja. E, poglavlja 32. sa stručne strane spremno je za skoro otvaranje. Međutim, uspjeh našeg predsjedništva europske politike ne mogu se samo mjeriti brojem otvorenih poglavlja. Europska će unija moći smatrati da je 2015. godina uspješna godina, bude li se Srbija više približila Europskoj uniji, još više približila europskim normama i kriterijima. Um, i e, nadamo se da će u Srbiji se zaista to moći pozitivno iskoristiti. Dođe li do normalizacije između Srbije i Kosova i ako se ojača regionalna suradnja na Balkanu u regiji to u interesu svih zainteresiranih država. E, sastanak o pridruživanju između Europske unije i Srbije predviđen je za kraj godine, pa ćemo tada moći vidjeti kakva je situacija. Datum tog sastanka još se treba odrediti. Što se pak tiče Turske, očekujemo da e, se započne s radom nova vlada u Turskoj, do toga bi trebalo doći u sljedećih 45 dana. Nadamo se da ćemo s njima pragmatično surađivati na jačanju odnosa između Europske unije i Turske. Moramo upoznati značajne partnere koje su iz zemlje koje iz dana u dan postaje sve složenija, ta regija postaje sve složenija. A misija koja je zadužena za praćenje proširenja održat će sastanak u Turskoj u rujnu. E, postupak e, pridruživanja bitan je kako bi se Turska približila europskim vrijednostima. Dobili smo na dizamici, ako mi dopustite taj izraz, u odnosima s Turskom, kada su započeli nakon trogodišnje stanke ponovno sastanci pod odbora, A isto tako zaprimili smo elemente od Turske po odnosu, e, u, odnosu na članak 17. o ekonomskoj i monetarnoj politici, te ćemo možda otvoriti to poglavlje. Europska unija mora ostati referenca za Tursku kada se radi o reformama, naročito po pitanju pravne države, sloboda i temeljnih prava. Naši radovi moraju te važne parametre uzeti u obzir. Luksemburško je predsjedništvu drago što su obnovljeni pregovori na Cipru 15. svibnja. Pozdravljamo pozitivnu dinamiku koja je trenutno na snazi između dva partnera. Važno će biti da svi dionici u tom procesu nastave pridonositi naporima za iznalaženje trajnog rješenja. Nadamo se da će to udahnuti novi zamah E, koje će biti koristan kako za Europsku uniju, tako i za Tursku. Predsjedništvo će pomno pratiti situaciju s dijalogom koji bi treba uroditi liberalizacijom e, viznog režima kao i e, izmjena pregovora o Carinskoj uniji, ali to je nešto na čemu će rad trajati i puno vremena nakon našeg, završetka našeg presjedanja Europskom unijom. Surađivat ćemo dakle s Turskom, Crnogorom i Srbijom u vrijeme našeg presjedanja, a rezultati će biti tim bolji što bolje budemo surađivali na tom planu. I e, Luksemburg je u um, želi tjesnu suradnju s Europskim parlamentom kako bismo mogli bolje surađivati. Svjestan sam da je potrebno da Europsko vijeće i Europski parlament govore istim glasom i tjesno surađuju. Ne bi smjelo u odnosu na treće zemlje postojati s jedne strane komisija, s druge strane vijeće i s treće strane Europski parlament. Ne, svi moramo govoriti i jednoglasno i zato želim da naša suradnja bude bliska i da urodi plodom u sljedećih nekoliko mjeseci. Prije no što zaključim, dopustite mi da čestitam dvijema bivšim kolegama, Edvardu Kukanu i gospodinu Vajglu, kao i gospodinu Havelu, koji su u noći s 14. na 15. srpnja uspjeli deblokirati krizu u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Posao koji ste obavili, jer ta će vlada dati ostavku krajem godine, naravno i predsjednik vlade, uspostavit će se e, privremena vlada, a dok će izbori se održati 24. travnja sljedeće godine. Radi se o nečemu što je jako važno. Čestitam ti, Edvarde, tebi i tvoj dvojici prijatelja. Ovo je bilo vrlo važno što ste učinili. Hvala lijepa. Kolega Howitt se javio za riječ. Čestitam e, tebi i tvojim kolegama na uspjehu ostvarenom u Sarajevu. Ne, radilo se o Skopju. Da, e, kolega Kukan tu. Ne znam. Ne znam kakva je stvarna situacija, nije jasno. E, naime, pregovori su zaista bili do duboko u noć, ali e, znate da je situacija vrlo ozbiljna kao što je rekao gospodin Aselborn i e, vi ste naznačili situacija u bivšoj Jugoslavskoj republici Makedoniji zaista bila stvarno teška. I naš je zadatak bio jako težak jer među stranama je došlo do potpuno nepovjerenja. To se povjerenje izgubilo i zaista e, mislim e, da moramo zahvaliti povjereniku Hanu koji nas je pozvamo da budemo e, tamo, da budemo partneri. A mislim da je parlamentarna demokracija uz komisiju nešto pozitivno i to vrlo ponizno kaže. Mislim da smo zaista nečemu pridonjeli u tom procesu. I jesmo polučili uspjeh. Ako se ne varam, pet punih dana smo posvetili e, mirenju, što je jako, jako puno, dakle, tom posredovanju. E, zaista je potrebno da se nastavi s međunarodnim pritiskom. To je poruka koju želim prenijeti gospodinu Aselbornu. Ovo nije svršena stvar jer e, uspjeli smo sada postići jedan sporazum, ali njegova provedba ovisit će u veliko međunarodnoj zajednici. E, potrebno je, iako će oni raditi na tome u Skoplji, da dobiju podršku kako vijeća, tako općenito Europske unije. To će zaista biti važno. Mm, moram te znati da se, to kažem onima koji ne prate detaljnu situaciju u Makedoniji, u Kumanovom je bilo e, dodržan teroristički e, napad i 30 ljudi je ubijeno. To možda zapravo i nije e, sasvim točno, ali bilo je pucanja kroz 24 sata, to, to je zaista bilo strašno, ja sam tamo bio, ne želimo da se nešto tako ponovno javi u toj regiji. Pošto druga stvar koju želim reći gospodinu Asabornu, gospodin Han kada je govorio s političkim strankama i kada je govorio u Skoplju, rekao je da se Grčka mora pokrenuti kako bi Makedonija došla u na pravi put u postupku e, proširenja i pristupanja. Nisu mi odgovorni za neke loše stvari u koje se događaju u toj zemlji, ali jesmo odgovorni za neke stvari koje ne idu u pozitivnom pravcu. Ja e, zaista vas molim da napravite što možete, e, možda kada bi komisija dala pozitivne preporuke, onda vas molim da vijeće to ne primi samo na znanje, e, već da nešto po tom pitanju i napravi. još jedna stvar što se Turske tiče i izbora. E, ne može se samo iz rezultata reći je li to dobro ili loše, ali u svakom slučaju e, sadašnja situacija otvara prilike za suradnju i nadam se da ćete vi iskoristiti tu situaciju. I e, zaista e, vas e, molim da se pozabavite etničkim i konfliktnim situacijama koje su se izbjegle, ali u svakom slučaju mora se jako paziti jer to, one mogu opet iskrsnuti. I još jedna stvar koja nas brine na Balkanu, to su problemi vezani za za destabilizaciju, za E, konkurenciju s istoka. Žao mi je što moram tako reći, ali toga, zaista, toga smo zaista svjedoci. Ja neću sada koristiti posebnu retoriku, ali E, nažalost, mislim da postoji opasnost da ti, te zemlje koje imaju ili su imale europsku perspektivu, da možda neće krenuti tim putem, ne budemo li mi e, njima otvorili jaku perspektivu za članstvo. Zato molim da vi vaše kolege na vijeću dobro razmislite o tome. E, ne bih htio da za par godina ustanovimo da su se te države odvratile od Europe. A kada se zapravo radi o tome da sada ako nešto poduzmemo ćemo izvjeći tu opasnost. Thank you very much, Mr. Chairman. Welcome to... Hvala predsjedavajući. E, želim dobrodošli su gospodinu Aselbornu. Smatram da je Jean Asselborn primjer kontinuiteta, stabilnosti i pouzdanosti. Ne govorim ovo tek iz puke ljubaznosti. Poznajem ga i možda bih e, malo, malo pretjerati, ali moram reći da Europska unija ima sreću što u ovom času njome predsjedava Luksemburg, jer to je e, vidimo ovdje iskustvo i to Europskoj uniji treba. Nemojte to shvatiti kao kompliment, to je dodatna odgovornost koja je pred vama i svi na to tako gledamo. Nadamo se da će e, vaše presjedanje Europskom unijom biti zaista dobro u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo. Što se tiče Makedonije, samo par riječi, bilo je stvarno teško postići sporazum, to je zapravo bilo pravo čudo. Biće još teže primijeniti ga i provesti. Moramo se dakle jako usmjeriti da pod lupom promatramo na koji će se način taj sporazum provesti. Žao mi je što sam zakasnio i nisam čuo vaše uvodno izlaganje. Međutim, ono što ste rekli o Balkanu je važno i jako mi je drago da ćete vi budućem proširenju Evropske unije na regiji Balkana pridajete važnost, govorimo o Crnoj Gori, i Srbiji, da, to je važno e, uvijek možete naći argumente za optimizam i uvijek možete naći argumente za pesimizam, ali ono što je važno je da mi s naše strane kažemo da mi računamo na proces bušeg proširenja. Nećemo im e, dati e, nešto po e, nižoj cijeni, nećemo im progledati kroz prste, ali moramo to obećati s naše strane da ćemo pa u perspektivu ispuniti. Želim vam puno uspjeha u radu. Thank you, Chair. Hvala lijepa, predsjedniče. E, dobrodošli, gospodine ministre, na ovaj sastanak. Čestitam vam na preuzimanju predsjedavanja vijećem. E, željela bih reći nekoliko riječi o procesu proširenja. E, vaš je cilj zapravo eliminirati onaj loš osjećaj koji smo imali na početku ovog mandata kada je rečeno da se ništa neće dogoditi u smislu proširenja u narednih pet, odnosno sada već četiri godine. E, čini mi se da e, je vaš stav malo drugačiji da zapravo ide u smjeru snaženja ovog procesa. Kao drugo, molila bih e, ako možete nešto reći o tome što mislite o nedavnim diplomatskim aktivnostima koje poduzima Srbija, odnosno doprinosu e, neuspjeha rezolucije e, vijeća koja se odnosi na Srebrenicu. Mislim da je to problem u smislu pravosuđa. Hvala. Hvala lijepa. Drago mi je što je Jean Asselborn u ponovno na mjestu ministra vanjskih poslova. Ja bih imala dva pitanja. E, prvo pitanje odnosi se na strašnu katastrofu prošlo ljeto kada je srušen zrakoplov e, MH17. Još uvijek se provodi istraga, međutim već prema prvim vijestima možemo zaključiti tko je onaj, tko je odgovoran. Najvjerojatnije će ishod ove istrage biti e, na raspolaganju tijekom vašeg predsjedavanja. Moje pitanje je sljedeće. Ukoliko dobijemo konkretan odgovor u sklopu istrage, odgovor na pitanje tko je kriv za ovu tragediju, zanima me koje mjere vi smatrate da Europska unija i države članice trebaju poduzeti u smislu reakcije na to? Moje drugo pitanje je sljedeće. U programu rada Luksemburškog predsjedništva stoji da je vaš cilj osnažiti prisutnost Europske unije na globalnoj sceni. E, tu bih spomenuo mrežu veleposlanstava Europske unije, odnosno predstavništava. To je važan element. E, što mislite što će se tu događati? E, tu naravno postoji otvoreno pitanje konzularne pomoći koje koju pružaju predstavništva Europske unije u slučaju katastrofa. Hoće li tu doći do određenih pomaka? Hoće li se konzularna dužnost pridodati predstavništvima Europske unije? Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Asselborn, i ja vam želim puno uspjeha u narednom razdoblju. Istodobno e, zahvaljujem e, na tome što ste nam predstavili svoj program rada. E, rado bih se vratio na sam početak vašeg izlaganja kada ste govorili o Ukrajini. I mi smo nedavno bili u Ukrajini i vidjeli smo probleme koji tamo postoje što se tiče reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, E, promjena Ustava. Uvijek iznova smo poticali razgovor o tim temama i uvijek iznova bismo dobili odgovor da, da, bavimo se time, znamo da je to važno. Međutim, to sad traje već jako dugo, već e, puno godina. U tom kontekstu postavio bih jedno drugo pitanje. E, zanima me što je sa djelomičnim otpisom duga o kojem se uvijek iznova govori u odnosu na Ukrajini u kojoj se fazi nalaze pregovori što se toga tiče i smatrate li da je to ispravno u svjetlu problema koje ste i sami spomenuli, a jedan od vrlo važnih je i problem korupcije, a tu treba uzeti u obzir i e, razgovore koje vodimo u odnosu na Grčku koja je država članica, a koje to nije odobreno. E, bojim se da bi se tu mogla primijeniti drugačija mjerila na Ukrajinu. Hvala. Thank you, Chair. And, uh, Hvala lijepa. E, ispričavam se što sam došao e, kasnije. Bio sam na prvom sastanku trijaloga i nisam ga smio propustiti. Imam dva pitanja. O ovome smo već jučer razgovarali, tako da to nije iznenađenje. Jedno pitanje je koji su planovi Luksemburgskog predsjedništva u odnosu na Kosovo i napredak Kosova? Postoji sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, međutim e, e, to pitanje je trenutno zamrznuto. E, postoje li šanse da će se to ostvariti do kraja vašeg predsjedništva? A drugo pitanje koje se odnosi na Kosovo je pitanje u a Tu je potrebno rješenje što je prije moguće. Što se tu može učiniti? A osim toga, čini mi se da postoji mogućnost otvaranja pregovora sa Ciprom. E, mislite li da diplomacija ima novu šansu i smatrate li da Europska unija u tome može imati aktivnu ulogu u ovom trenutku? Hvala. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Hvala, predsjedniče. Hvala vam, gospodine ministre, što ste došli ovamo da e, diskutirate s nama. Imam svega Par kratkih pitanja. Govorili ste o Ukrajini malo prije. Zanima me što vi mislite o imenovanju gospodina Sakašvilija e, za guvernera Ode, oblasti Odesa? E, mislite li da će to izazvati još više sukoba na tom području ili je to pak pozitivan razvoj situacije. Isto tako što se tiče pregovora vezanih za proširenje, e, htio sam e, od vas čuti nešto više o Bosni i Hercegovini vezano za nemira do kojih je došlo prilikom obljetnice Srebrenice. Što vi mislite, hoće li to imati posljedice za sadašnje pregovore i za razvoj situacije u Bosni i naravno za odnos između Bosne i Srbije? Kakve bi to mogle biti posljedice? Općenito govoreći, što vi mislite e, da će se dogoditi u ovom semestru i za taj mandat. Sjećam se na početku mandata, gospodin je Juncker bio vrlo jasan. Nastavit ćemo sa e, e, pregovorima i to u velikoj mjeri, ali neće doći do proširenja. Možete li potvrditi te riječi gospodina Junkera ili pak primjeri kao Crna Gora o kojoj ste govorili mogla bi, bili nam se možda e, bili se možda dakle tu mogla promijeniti situacija i da dođe do prošenja prije kraja mandata? Što se tiče gospodina Sakašvilija, može vam biti drago e, jer je mogao birati između oblasti Odesa i Venecija. Tako da zapravo možete biti zadovoljni što je ishod bio ovakav. Riječ ima gospodin Auštrevičius. Hvala vam lijepa. E, drago mi je što Vilnius nije spomenut e, u tom kontekstu. No, primio sam na znanje vašu napomenu. E, gospodine ministre, E, doista smatram e, da nema nikakve potrebe davati Luksemburgu savjete o tome kako predsjedavati vijećem. E, koliko mi je poznato, ovo je 12. puta da obnašate tu dužnost. Želim vam puno uspjeha. Smatram da je Europska unija sada u dobrim rukama s obzirom na vašu mudru viziju i strategiju. Prvo što bih želio reći reakcija je na pregovore koji su u toku o TTIP-u. Smatram da je ovo vrlo važan pothvat. E, mnogi klubovi pružaju snažnu podršku pregovorima i što skorijem rezultatu. Ali osim TTIP-a zanima me postoje li planovi za e, snaženje transatlantskih veza i suradnje između Europe i SAD-a. Smatram da je ovo ključni trenutak i da trebamo razmotriti sve mogućnosti za snaženje suradnje i razumijevanja između dva velika zapadna saveznika. Drugo pitanje. E, e, visoka predstavnica gospođa Mogherini e, predstavila je strategiju za borbu protiv propagande. E, cijenimo aktivnosti visoke predstavnice, e, posebno što se tiče jačanja administrativnih sposobnosti, a i političkog razumijevanja ovog problema. Međutim, E, taj dokument koji je odobren e, uglavnom stavlja naglasak na istočno partnerstvo. E, kako ja to vidim, propaganda je uglavnom glavni instrument u vanjskoj politici koji uglavnom koristi Ruska federacija u odnosu na zapadna društva na zapadne zemlje također utječe propaganda. Smatram da je to nešto što trebamo ozbiljnije razmotriti, ne samo u smislu potpore istočnom partnerstvu, nego moramo pomoći i sebi samima, jer i mi smo možda nevidljive žrtve propagande. I to sve više dolazi do izražaja. Zanima me što vi mislite o potencijalnoj proširenoj suradnji i aktivnostima koje bi se mogle poduzeti te vašoj potencijalnoj inicijativi. Hvala. Euh, merci le président. Donc, je par... Euh, Hvala. E, započet ću od posljednjih pitanja koja su mi postavljena. E, jasno je da se moram usredotočiti samo na neka od tih pitanja. Idem u Gvajanu, a ako propustim avion, neću moći zastupati Federiku Mongerini na sastanku Karikom uh, u Gvajani. Oprostite, dakle što ću biti kratak. Što se tiče TTIP-a, jučer sam bio na odboru INTA. Dva smo sata raspravljali o uh, transatlantskom uh, sporazumu. Ako me pitate što ja mislim o tome, to je jako konfliktna tema, uključujući i u Europskom parlamentu. Mislim da će sve zapravo ovisiti o mogućnostima da se uspije uspostaviti mehanizam rješavanja sporova među državama nove generacije. E, mislim da ima pregovora koje se dobro vode. Imam puno povjerenja, naročito Europski parlament, jer bez Europskog parlamenta ne bi e, bilo nikakvog titipa Komisija pregovara, mišljenje vijeća je također naravno važno, ali mislim da ćete vi ovdje u Europskom parlamentu biti ti čija će e, riječ imati veliku težinu o tome hoće li se to izglasati ili neće. Osim toga postoji paralela sa Sjedinjim američkim državama jer predsjednik Obama sa svojom Trade Promotion Authority, dakle tijelom za promicanje trgovine, sada isto je e, u situaciji kada se čeka hoće li američki parlament to odobriti ili neće. Mislim da se inače devet odbora koja se time bavilo, da će on ipak naći pravo e, rješenje. Što se tiče suradnje s Sjedinjenim američkim državama, Predsjednik je to spomenuo. Dakle, sporazum je ipak postignut sa Iranom na, po pitanju nuklearne energije. Posljednjih je godina zaista bila rijetkost da se za istim stolom nađu Amerikanci, Rusi i Europljani, te da nakon 13 godina pregovora imaju hrabrost i ustrajnost da se potpiše sporazum čiji je cilj mir u svijetu. Što se tiče Ukrajine i Sakašvilija, mislim da je predsjednik vašeg otvora već na to pitanje odgovorio. Ako ste u Tbilisiju, e, možda postoje određena okljevanja, možda je to nekima drago. Isto vrijedi i za Ukrajinu. Ne želim se miješati u unutrašnje poslove Ukrajine, to je odluka predsjednika Porošenka, a ja želim e, svim e, oblastima u Ukrajini, ne samo Odesi, sve najbolje. O Srebrenici i Bosni. Dopustite mi da vam kažem da sam e, te slike vidio na televiziji. Kao svi ministri vanjskih poslova prije nekoliko tjedana sastao sam se s predsjednikom Vučićem ovdje u Briselu. Mislim da se radi o čovjeku koji zna kamo želi ići. Njegovo je ponašanje u izvjesnoj mjeri e, bilo pa mogli bismo reći stvarno e, primjereno jer nije odgovorio ni na kakve provokacije. E, Predsjednik vlade Vučić uputio je poziv predsjedništvu Bosne i Hercegovine da im se sastanu vrlo vjerojatno u Beogradu, što je pozitivan signal. Mi iz Europske unije moramo znati želimo li ostvariti ono što je e, odlučeno u Solunu 2003. godine da to neće funkcionirati bez Srbije. Srbija pak naravno mora nastaviti pregovore s partnerima iz Prištine. To je zaista važno. Mislim čak da je to odlučujuće e, za europske e, integracije Srbije. Kosovo. Pitali ste i e, za Cipar. Dakle, što se Kosova tiče, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju još nije potpisan. Radi se na tome i nadam se da će se taj sporazum uskoro potpisati. Nadam se da ćemo to postići pod luksemburškim predsjedništvom. Što se tiče Cipra, ja sam e, kao e, predstavnik predsjedništva Europske unije pozvan da odem na Cipar možda e, južnije i možda malo sjevernije na Cipru. Ja ću uputiti jasne poruke podrške jednoj i drugoj strani u toj vrlo pozitiv, u tom vrlo pozitivnom razvoju situacije. Prije godina mi smo također predsjedali Europskom unijom i tada samo što nismo postigli sporazum. U međuvremenu je prošlo deset godina, sporazum se nije dogodio. E, nedostaje malo, ali vrlo je važno da se oba dijela Cipra o tome slože, kako predsjednik na jugu, tako i na sjeveru e, i zaista da dinamika bude pozitivnija. U Ukrajini Govorimo li o, borbi protiv korupcije u Ukrajini? Govorimo li o, o ustavnim reformama, o reformi pravosuđa? Ne smijemo istovremeno zaboraviti da se ta zemlja nalazi u stvarnom oružanom sukobu na značajnom dijelu svog teritorija. To je nešto što ne smijemo zaboraviti. Moramo podstaći e, parlament u Kijevu a isto tako i različita politička tijela da e, učine više. Ako e, to e, ne učine vlasti u Kijevu, ne može nitko umjesto njih obaviti reforme. Ne mogu ih provesti niti Europska unija, niti tko drugi. E, ne znam e, ništa više o toj situaciji u e, Ukrajini, o dakle tom kresanju. Ja znam samo da je međunarodna pomoć nužna kako bi Ukrajina izašla iz ove situacije koje se nalazimo. S druge strane, moramo znati da stabilizacija u Ukrajini neće biti besplatna. Treba se dakle tamo i uložiti. Drago mi je, inače, da sam ovdje, e, mogu susreti neke e, biće ministre poslove i drago mi je tu vidjeti i Edvarda i Anu Fotigu. E, znam da će se u ponedeljak ministar vanjskih poslova nizozemske otići u New York. I ja sam tamo bio prije godinu dana. I e, radi se dakle o ispitivanju koje radi neovisna e, međunarodna organizacija za avijaciju. Nadam se da će ta istraga doći do rezultata. Međutim, reći sada o kakvom do kakvog će oni zaključka doći, to je nešto gdje ja nemam što za reći. Nadam se da će e, nizozemci uspjeti ostvariti da se vidi o čijoj se odgovornosti radi. Mislim da sada nije u redu da e, se stavimo u poziciju jer e, da kažem tko je odgovoran za tu groznu dramu ali kao i svi građani ja se nadam da će jednoga dana istina izaći na vidjelo i da će ustanove koje rade na tome e, uspjeti. Što se pak konzularnih aspekata tiče, e, znaš da smo e, o tome govorili već prije deset godina, još uvijek nismo došli do razumnih zaključaka. Osobno smatram da služba za vanjsko djelovanje mora e, moći pružati konzularne usluge za sve europske građane u svim državama na svijetu. Za sada postoje određene neke određene prepreke koje treba premostiti. Ne znam hoćemo li uspjeti premostiti, ali mislim da se ovdje radi o načinu razmišljanja. Ako možemo govoriti o evropskim um, građanstvu, evropskom državljanstvu, onda trebamo e, reći da Europska služba za vanjsko djelovanje mora biti ta koja će evropljanima pomagati za slučaj da imaju konzularne probleme ili e, probleme e, u nekoj nenadanoj situaciji. Ana Botiga je postavila pitanje o Srbiji općenito. Susreo sam se s ministrom unutrašnjih poslova e, Džajem za vrijeme sastanka vijeća. Ja mislim da on, kao i ministar vanjskih poslova, e, točno e, znaju E, kako e, se e, vanjska politika mora držati određenih okosnica u Srbiji za sada je doneseno tek 60% stavova, a to je nešto što se mora poboljšati. Mi na tome moramo raditi i to vrlo ozbiljno. Edward je također pitao, hvala Edvarde na čestitkama. Ja jesam optimist i usprkos svim problemima na Balkanu, tamo ipak vidimo i mnogo pozitivnog. Dijalog između Prištine i Beograda mogao bi zaista dovesti do nekih zaključaka, možda ne odmah, ali mi te zaključci mogu biti pozitivni. A inicijativa donesena u Bosni i Hercegovini, inicijativa koju su e, Njemci i e, Englezi pokrenuli, treba potporu Federike Mogherini. Treba dakle da građani Bosne i Hercegovini e, prihvate činjenicu da žive u jednoj državi, a ne tri, četiri etničke skupine koje žive jedna pokraj druge. Potrebno je dakle naći rješenja. Sastanak koji će se održati u Sarajevu mogao bih, bi nam u tom smislu pomoći. Što se tiče bivše Jugoslavenske republike Makedonije, moram e, zaista skinuti kapu na e, onome što ste uspjeli ostvariti. Zahvaljujem se i povjereniku Hanu. To je bio vrlo težak i naporan posao. Rekli ste i sami da ste pet dana pregovarali, odnosno posredovali. Za vrijeme našeg predsjedništva moramo naći načina da komuniciramo s Grcima. Ne može državi član, jednoj državi dati status kandidata i nakon toga se deset godina ništa ne pomakne. Ja ovdje ne kažem da je zato kriva Grčka. Ne, ne bavim se time. Jednostavno, ono što želim reći je da se Grčka sada nalazi u sasvim drugačijoj situaciji. Prije tjedan dana vidjeli smo kako je bila situacija, vidimo koliki se napori ulažu u toj zemlji i u Skoplju. Tu bi zaista mogla biti prilika da se pronače način za suradnju i da se nađu rješenja, te da se tu zemlju ne ostavi tako. Jer moram to stvarno reći, ne možemo e, ne možemo nalaziti izlike zbog e, takvog kršenja pravne države. Ne kažem da to mora napraviti Europa, ali možda e, da su se stvari razvijele na drugi način, onda bi se situacija tamo mogla bila brže rješavati. U svakom slučaju želim vam puno sreće u vašoj inicijativi za koju će biti pozitivna. Hvala lijepa Žanne, na ovim odgovorima. Želim ti sretan put i nadam se da ćemo se uskoro opet sresti. Framework Agreement Comprehensive Partnership and Cooperation between European Union Prelazimo sada na okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica i tako dalje. Barbara Lohbila, izvolite. E, Sada je na redu razgovor o okvirnom sporazumu s Vjetnamom. E, o tome trebamo razgovarati i donijeti odluku. E, sada je obljetnica 25 godina e, suradnje. Sporazum je e, dogovoren e, prije tri godine, međutim stupit će na snagu tek e, nakon što ga ratificiraju sve države članice i cijela Europska unija. Zato će trebati tri do pet godina. Vjetnam je već pokrenuo u studenom 2013. i dovršio postupak ratifikacije. Činjenica da Europska unija treba tako dugo vremena za ratifikaciju predstavlja nešto što Vjetnam teško razumije. E, iz tog razloga e, je potrebno razgovarati o ovom pitanju i sa visokom predstavnicom Mogherini u sklopu godišnjeg izvještaja o vanjskoj i sigurnosnoj politici. To se ne odnosi samo na ovaj sporazum, nego i općenito. Ovaj e, sporazum o suradnji s Vjetnamom predstavlja okvir za suradnju između Europske unije i E, Vijetnama. Osim toga, od 2012. vode se pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini. Za razliku od tog sporazuma, ovaj sporazum u članku prvom sadrži i odredbu o ljudskim pravima, a u članku 27. govori se o povredama ljudskih prava u kojem slučaju postoji mogućnost poduzimanja određenih mjera. Kako bi se ostvarila suglasnost što se tiče obaju sporazuma, iznimno je važno da postoji pravna poveznica između sporazuma o slobodnoj trgovini i ovog okvirnog sporazuma. Nadam se da ćemo u tom smislu dobiti pozitivnu potvrdu od komisije. E, glasovat ćemo da ili ne što se tiče prihvaćanja ovog okvirnog sporazuma. Kao izvjestiteljica ja preporučujem prihvaćanje. E, što se tiče izvještaja o kojem danas razgovaramo, u njemu se e, bavimo budućim pitanjima što se tiče suradnje. U ovom izvještaju E, postoje dijelovi koji se temelje na definiranim odredbama. E, nažalost, ja sam morala prepoloviti prvi izvještaj e, i zbog toga su neke teme obrađene vrlo kratko, a neke uopće nisu spomenute. I zato se nadam da će izvjestitelji u sjeni svojim amandmanima nadopuniti izvještaj. E, u proteklih nekoliko desetljeća došlo je do velikog napretka što se tiče milenijskih ciljeva. Smanjenje siromaštva, gospodarski razvoj, socijalna sigurnost, zapošljavanje, obrazovanje, e, zdravstvena zaštita. E, vlada je doduše svjesna i toga da politika doj moj, politika obnove dovodi do negativnih implikacija. To znači da dolazi do sve većeg jaza između siromašnih i bogatih i do uništenja okoliša i tu su hitno potrebne zakonodavne inicijative kako bi se spriječilo daljnje uništavanje okoliša. Korupcija i nadalje predstavlja ozbiljan problem. U ovom izvještaju također izražavamo zabrinutost zbog nacionalizacije zemljišta i druge imovine. E, slobode se ograničavaju, ograničava se sloboda izražavanja, udruživanja i okupljanja. Prema indeksu slobode e, medija e, Vjetnam je na 175. mjestu od 180. E, prema procjenama oko 650 osoba osuđeno je na smrt. U svjetlu kontinuiranih povreda ljudskih prava, tim je važnije e, da komisija udovolji e, zahtjevu e, ombudsmana Europske unije da se prihvati sporazum o slobodnoj trgovini i proširi sa odredbama o ljudskim pravima. Nadam se da će temeljem ovog okvirnog sporazuma doći do aktivnog dijaloga i konkretnog napretka, posebno što se tiče vladavine prava, E, odgovorne vladavine i zaštite ljudskih prava. E, Vjetnam je trenutno e, član Vijeća za ljudska prava i osim toga postoji preporuka da se u praksu provedu izvještaji univerzalnog periodičkog pregleda. Osim toga, služba za vanjsko djelovanje Europske unije u ovom kontekstu može dati značajan doprinos primjerice putem uspostave vlastitog mehanizma za podnošenje žalbi e, kako bi se uzele u obzir e, različite povrede ljudskih prava ako se to dogodi u sklopu programa Europske unije. U izvještaju se također navodi konstruktivna uloga Vijetnama e, što se tiče pronalaženja rješenja s obzirom na napetu situaciju u Južnom Kineskom moru. E, nadam se da će doći do redovne razmjene mišljenja e, sa ovim odborom s obzirom na provedbu ovog sporazuma i unaprijed se veselim primjedbama i doprinosu izvjestitelja u sjeni. Hvala. Puno hvala. Ja bih htio e, zahvaliti e, gospođi Lohpiler na e, njezinu radu. Mislim da je vrlo važno da mi podržimo ovaj sporazum s Vijetnamom kako bi u toj državi se što prije taj e, sporazum počeo provoditi. Moramo spomenuti da se radi o globalnom sporazumu u kojem se jasno određuju okviri između Europske unije i Vjetnama. Pokrivaju se različite domene, ekonomija, trgovina, već i suradnja na planu sigurnosti, a spominje se energetika. Vrlo je važno da se osvrnem na bitne aspekte tog partnerstva. Prvo, potreba da dođe do reforme, kao što je to ispravno rekla gospođa Lohbiler. U članku prvog sporazuma govori se, odnosno poziva se na ljudska prava. To je ključan element ne smijemo zaboraviti da iako je ta država imala relativan uspjeh u gospodarstvu, da se radi o državi gdje vlada jednopartijski sistem i et, gdje nema nezavisnosti pravosuđa. Prema tome tu ne možemo puno govoriti o demokraciji. Svi e, su e, neprijatelji komunističke partije i tekako ostro kažnjeni. Također u toj zemlji se proganjaju vjerske manjine, uključujući i kršćansku manjinu u planinama. Gospođa Logbiller je također e, govorila o mehanizmima koje na pragmatičan način moramo koristiti kako bismo se protiv toga borili. Ipak između Vjetnama i Europske unije postoje e, sporazum o partnerstvu već 25 godina koji ipak daje rezultate, naročito što se tiče tržišnog natjecanja. I zato sporazum o slobodnoj trgovini o kojem se sada pregovara je onaj koji bi omogućio da e, europska poduzeća imaju povlašteni položaj e, na tržište Vijetnama koji ima velik broj stanovnika i vrlo je dinamično tržište. Vijetnam također želi više stranih ulaganja što je korak koji pozdravljamo. Što se tiče e, odnosa, e, odnosno sporazuma o partnerstvu, to je vrlo e, aktuelno sada sa ASEANom na planu kao pomorska sigurnost ili sigurnost na internetu. E, Vjetnam ima značajnu ulogu kada se radi o sporovima na Kineskom moru. Moramo učiniti sve kako bismo osigurali međunarodnu pomorsku trgovinu. Moramo naći ozbiljna rješenja i e, moramo e, znati da se e, da Kina ima teritorijalne pretenzije i zato se Vjetnam približio SAD-u. U siječnju 2016. godine održat će se e, sas kongres e, komunističke parije Vjetnama e, gdje će se mnoge stvari rješavati. Partnerski sporazum s Vjetnamom daje Europskoj uniji mogućnost da promiče svoje interese u Aziji, da promiče mir, pravnu državu i ljudska prava kao i sigurnost na moru i sigurnost plovidbe. I zaključno želim reći e, da e, mi je drago da sam zajedno s gospođom Lohbiler i drugim izvjestiteljima mogao e, sudjelovati u izradi ovog izvješća. Hvala. Hvala. I ja se slažem s općim e, crtama sa glavnim e, linijama ovog izvješća i dolazimo dakle do e, svega onoga što vodi do zaključivanja tog sporazuma. Vjetam je prilično složena zemlja koja je jako napredovala ne samo E, na gospodarskom planu, kada se radi dakle o ekonomskim parametrima, već je to značajno isto tako na civilizacijskoj razini. Moramo, ne smijemo zaboraviti da je ta zemlja prošla kroz vrlo dramatičnu prošlost, a među koracima naprijed nalazi je se i ustav koji je donesen. Mnoge se stvari kažu, a mnoge i ne u e, tom ustavu jer mnogo toga e, je e, nekako ostaje na papiru, to dobro znamo iz europske povijesti, ali vijetnamski čelnici ipak se zalažu da se temeljna načela ustava provedu. Problemi ipak ostaju veliki, u izvješću se o tome govori mislim da se to vrlo jasno i mudro kaže. Preporuke i uvjeti e, koji su važni za Europsku uniju. Europska unija sklapa sporazume različite e, prirode, koji su trgovinske prirode, dakle, a sklapamo ih sa državama koji nemaju isti stav i ne poštuju na isti način ljudska prava kao što to činimo mi. Moram reći e, da komisija ponekada e, želi ostvariti te sporazume i onda želi da se sve u roku od jedne godine zapravo usvoji. Ja mislim da duh ovog izvješća treba biti da se taj proces pospješi, ali istovremeno se mora zazvoniti na uzbunu, odnosno ukazati na neke rezvore kao što je napravila gospođa Lohbiler. Rekao bih to je napravljeno uz dozu e, ravnoteže, uz pravu mjeru, što znači E, ne da su se situacija dovodi u pitanje, već jednostavno da se moramo prema svim zemljama ponašati na isti način. Ovih tjedana i mjeseci bavimo se i kinom e, po pitanju e, slobodnog tržišta, tržišne gospodarstva. Bavimo se i e, Turkmenistanom, a ja mislim da kada se radi o tim državama po pitanju e, prava zaštite e, okoliša i ljudskih prava, dakle da u tim zemljama situacija vrlo složena i e, gdje čelnici su manje toga svjesni. A Europa traži drugačije odnose i pokušava također zaključiti pregovore koje vodi. Dakle, treba se odrediti prava mjera i treba se e, postaviti prema tim pitanjima tako da nikada ne zapadnemo u dvostruka mjerila. Uh, thank you, Chairman. I'd like to thank the Hvala vam lijepa i zahvaljujem izvjestiteljici na sveobuhvatnom pregledu pitanja ljudskih prava e, u danas. Dakle, iako je to e, država koja se nalazi među prvima na trgovačkoj sceni, e, s obzirom na komunističku e, vlast e, ona zaostaje u e, socijalnim reformama, a postoje i mnoge etničke manjine koje su zapuštene, odnosno koje ignorira vlada ili koje zaostaju u velikoj mjeri pogotovo u pogledu pismenosti ili pohađanja škole. Također imamo izvješća o jezičnoj represiji te o e, zapljeni e, zemljišta. Osim toga, komunističke, e, na snazi je komunistički ustav po kojem sva zemlja pripada državi e, i partija vlada na svim razinama. Osim toga, iako državu e, treba, vladu treba gurati prema rješavanju ovih pitanja, zaključci i provedba ove ovog sporazuma vrlo su važnija. reforma mora doći iznutra, a ne iz briselskih hodnika. E, mislim da e, sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama će učiniti više da osnaži e, vijetnamske ljude i da se izvuku iz e, siromaštva više nego što to može išta drugo. A sporazum također e, omogućuje predvidljivost i stabilnost koja je potrebna ulagačima da bi se osigurale jednaka pravila za e, javne i privatne tvrtke. Da bi se ostvarili interesi o kojima za, ovise mnogi poslovi, radna mjesta u Europi i e, osiguramo da oba sporazuma budu dio ukupne strategije koja će donijeti bogatstvo i prosperitet građanima i u Vjetnamu i u Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Thank you, uh, uh, Hvala lijepa. Ja bih započela e, sa zahvalom izvjestiteljici na nacrtu e, izvješća. A osim toga, sad kad imamo ovo pitanje pred sobom, htjela bih skrenuti pozornost na rastuću važnost odnosa s za obe strane. I na važnost e, sporazuma. Mislim da je za Vjetnam produbljenje odnosa s Europskom unijom prioritet s obzirom na to da je suočen s mnogim izazovima e, i ekonomske i političke prirode. E, smanjeno je siromaštvo, ali još uvijek ima puno toga što je bitno, što treba riješiti u smislu nejednakosti, pa e, i e, rastuće, rastućeg broja e, radnika porast je od jednog milijuna godišnje. Osim toga, BDP raste po stopi posto što je jedna od najsporije rastućih stopa u tom dijelu svijeta. Što se Evropske unije tiče, Vjetnam je bitan partner u Aziji, posve je jasno da s obzirom na EU-ASEAN e, odnose e, da je to partnerstvo bitno poboljšano i da je od strateške važnosti za nas. Nekoliko observacija e, o ovom e, nacrtu izvješća i ambicioznim ciljevima u pogledu ljudskih prava. Mislim da e, moramo jasno vidjeti kojim gdje želimo biti za pet godina, te moramo također vidjeti na koji ćemo način podržati Vjetnam u smislu održivog rasta i e, dobrog upravljanja i kako ćemo e, raditi e, na postizanju ovih standarda. To želim osobito naglasiti. Što se tiče četvrtog stavka i vladavine prava i javne uprave te u stavku 21 naglašavam e, također održiv razvoj e, održive energije. Koncentrirat ćemo se na to da treba rješavati pitanja korupcije, rodne ravnopravnosti i e, da bismo to mogli ostvariti trebamo i financiranje koje treba biti dostupno za Vjetnam da bi se e, ova pitanja rješavala, a moramo osigurati osobito tehničku pomoć, a ne samo povećati za 30% pomoć za razvoj, odnosno proračun za razvoj. I to su pitanja, pitanje naročito ljudskih prava e, koje e, treba rješavati i pitanje razvoja i energetike. No, e, mislim da e, treba obratiti pozornost na vidljivost EU programa u Vjetnamu. Natječemo se i toga sam svjesna s određenim brojem velikih država i sad je pitanje kako ćemo namijeniti sredstva koje tamo dajemo također podržavam i pravnu sponu između ova dva sporazuma e, te e, e, mogućnost suspenzije sporazuma o slobodnoj trgovini u slučaju kršenja ljudskih prava. Te komisiju tražim da nastavi raditi na procjeni stanja ljudskih prava putem ombudsmana. Osim toga, Povjerenica Malström trebala je do 30. lipnja e, objaviti e, izvješće, ne znam kad će to biti dostupno, znam da to neće biti javno dostupni dokument, ali bilo bi korisno da tu informaciju dobijemo. I konačno, naglašavam posebno pitanje trgovine ljudima, jer o tome se već govorilo, ali to jest jedna od država u kojoj se to u najvećoj mjeri događa i to e, treba istaknuti kao prioritet i e, potreban je koordinirani odgovor na to od strane država članica Europske unije i naravno prije nego što dobijemo izvješće. Vjerujem da će to e, izvjestiteljica i uvrstiti. Dakle, sad vas lijepo molim da odgovorite ako je moguće kratko. Da bismo do 17 sati mogli ovo zaključiti. Zahvaljujem e, svima na povratnim informacijama. I kao što rekoh na samom početku, morala sam reducirati ovaj, e, ovo izvješće. E, što se tiče pitanja na koja ste se e, iz na koje ste se osvrnuli, bilo bi dobro da se pretvore u amandmane, budući da je važno da se obratimo i ukažemo na ASEAN, te na konvenciju o trgovini ljudima. Gospodin Kukan, gdje je on? no bi sta then it's over. Excuse me. Uh... Oprostite, Molim e, da možda e, se komisija, komisija uh, obrati. Da, imate pravo, komisija. Dobar dan svima. Ja sam ovdje predstavnik opće uprave za trgovinu i budući da imamo u bilateralnim odnosima pregovora e, za bilateralni sporazum specifičnu situaciju i sad se u Hanoju pregovara vjerojatno posljednja runda e, i nadamo se da će dobiti e, političku indikaciju o tome kako bi trebao izgledati sporazum. Uzeo sam k sve ove komentare izvjestitelja koji su pratili i e, još uvijek traju pregovori pa ne mogu potvrditi stopostotno da će e, određene stvari stajati u sporazumu, ali vjerujem da će biti nekoliko odredbi koje su izravno ili neizravno povezane s održivim razvojem i s ljudskim pravima. A mogu već spomenuti da smo na stol jasno stavili pred vjetnamske eh, pregovarače ono što stoji u preambuli eh, eh, sporazuma o slobodnoj trgovini, e, a to su e, odredbe e, Konvencije ljudskim pravima. Osim toga, vrlo jasno sam razumio potrebu za poveznicom između pravne i ustavne mnog dijela i aspekta, dakle i ljudskih prava između ova dva sporazuma i neizvršnih klauzula, te za poduzimanje mjera suspenzije ukoliko E, bude potrebno i to ćemo svakako e, staviti pred drugu stranu. Osim toga, čuli smo i poziv da se uspostavi mehanizam žalbi E, imamo nekoliko odredbi, ne samo e, u e, poglavljima o održivom razvoju, već i u onim neinstitucionalnim koji uspostavljaju posebne institucije poput trgovinskog ili SPS odbora i bit će također odredbe koje omogućuju svim stranama da upute pitanja, odnosno svoju iskažu zabrinu potaknuto ljudska prava. E, imamo poglavlje također o e, održivom razvoju e, i imamo dvije domaće, odnosno dvije savjetodavne skupine, jednu u i jednu u EU i sve zajednice mogu također izraziti zabrinutost za ljudska prava. Imamo također i poglavlje o transparentnosti u sporazumu koje sadrži važne odredbe, te jamstvo e, za mogućnost od e, komentara i e, preuzimanje obveza strana da te komentare uzmu u obzir, što bi značilo da postoji legislativa koja je u nekom drugom regulatornom regulatornom okviru razračena da se e, može na nju pozvati te da mora biti uzeta u obzir. E, međutim, ako pogućena zajednica ima razloga za e, žalbu, onda imamo i institucionalne mehanizme koji će omogućiti da se na to reagira. Što se prava na žalbu tiče, i to smo uzeli k znanju kao i posebne e, odredbe u poglavlju transparentnosti u sporazumu o slobodnoj trgovini. Osim toga, to je e, Nemojmo zaboraviti da imamo i druge instrumente i alate putem kojih pokušavamo održivi razvoj ljudska prava staviti u fokus naših odnosa s Vjetnamom. Te 12. Eh, svibnja smo sudjelovali na događaju zajedno s kolegama iz DAS-a i drugih eh, uprava, a koji je eh, bio posvećen tome kako se u bilateralnim odnosima s Vjetnamom gleda na ljudska prava i održivi razvoj. I tu su bili prisutni predstavnici e, civilnog društva. E, o tome se može vidjeti i na web stranicama Opće uprave za trgovinu gdje objašnjavamo da kad jednom zaključimo pregovore e, koje će to biti e, odredbe u sporazumu koje će biti posvećene ljudskim pravima i održivom razvoju kako ih treba interpretirati i provoditi te ostale mjere koje već postoje te kako ćemo ih dalje razvijati. Što se tiče drugih stvari, moji kolege iz drugih općih uprava nisu ovdje, ali što se ali odnosno na razvoj na razvoju e, postoje sredstva koja su namijenjena projektima za ljudska prava i održivi razvoj i kroz poboljšani dijalog koji imamo e, E, koji će se odvijati nakon provedbe e, sporazuma o slobodnoj trgovini, uslijedit tehnička pomoć i e, provedba odredbi sporazuma, a osobito s naglaskom na ljudska prava i održivi razvoj. Reći ću nešto i o procjeni učinka ljudskih prava, što je za nas sve vrlo važno, te podsjećam da naš povjerenik odnosno povjerenica Malström, kad se obratila INTA odboru u parlamentu, je rekla jasno da e, to da treba promicati ključne vrijednosti u našim bilateralnim odnosima. Od 2011. godine mi smo preuzeli obvezu uključiti procjenu učinka ljudskih prava u sve e, trgovinske pregovore e, s sa e, trećim partnerima, trećim državama. I prije nego što se finaliziraju pregovori, kao što rekla povjerenica, Malstrom, e, to su pregovori koji su već uznapredovali i ubrzo će biti e, okončani. Nećemo u ovoj fazi raditi procjenu učinka, ali to ćemo učiniti kad jednom zaključimo, e, kad jednom zaključimo pregovore i to kroz ex post evaluaciju. Hvala lijepa. Preostalo je samo nekoliko E, minuta e, trebamo iskoristiti e, i ovo vrijeme da porazgovaramo o kompromisu koji je postignut. please begin Not but many. Come. Kukan, start. Gospodine Kukan, izvolite početi. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Ovo je bila još jedna runda pregovora koja je započela pred nekoliko mjeseci. Prvo e, sa tri e, e, sastanka s članovima parlamenta E, a s druge strane vođe političkih e, stranaka Grujevski i Zoran Zajev, vođa opozicije. 2. lipnja e, sporazum je potpisan s čelnicima svih četiriju najvažnijih političkih stranaka u Makedoniji zajedno s vladajućom strankom koju predvodi premijer Grujevski i čelnik oporbe Zajev i dva e, e, čelnika albanskih e, stranaka od kojih jedna u koaliciji s vladom i svi su potpisali sporazum koji je sadržavao najvažniju odredbu za koju je tražila oporba, a to je da e, budu raniji izbori i to u travnju iduće godine. Ono o čemu se nije e, postigla suglasnost je kako organizirati e, vladu da bi se e, država pripremila za izbore. Ono o čemu se jučer u ranim jutarnjim satima razgovaralo je bilo upravo to ne znam koliko duboko da ulazim u detalje o ovom ali ono što je najvažnije reći, gospodine predsjedatelju, za e, vladajuću stranku je najvažnija bila ostavka premijera, te kad bi oni njegova vlada trebali odstupiti da omoguće formiranje neke e, e, privremene vlade koja bi pripremila izbore po mojoj procjeni ono što je najvažnije za čelnika oporbe Zajeva je uspostavljanje ureda e, posebnog e, odvjetnika, državnog odvjetnika koji će e, istražiti prisluškivanja istražiti prisluškivanja te da bi se dokazalo da je to autentično da nije namješteno i to su bila najteža pitanja. E, na kraju je ipak bilo moguće dogovoriti vremenski raspored o povratku oporbe u parlament. Te je dogovoreno da e, će e, neka, e, neki zamjenici ministara, da će oporba dobiti pozicije nekih zamjenika ministara da bi mogla sudjelovati u cijelom procesu, te je također dogovoreno da je pozicija ministra unutarnjih poslova koja je najvažnija u postupku pripreme e, izbora da će tu poziciju dobiti oporba, da će to biti profesionalna osoba, tehnička osoba koja ima profesionalno iskustvo koje je potrebno za e, ministra unutarnjih poslova. Njega će nominirati oporba nakon e, konzultacija s vladajućom strankom eh, VMRO i da će eh, se dogovoriti također eh, ovlasti ministra unutarnjih poslova. Drugi privremeni ili ministri ili zamjenici ministara koji će biti na čelu ministarstava rada, financija, poljoprivrede, i socijalne skrbi. O tome će se e, odlučiti kad oporba imenuje te e, ministre onda će vlada e, nominirati predstavnike e, s određenim ovlastima i e, mogućnošću ulaganja veta od svoje strane za ta ministarstva. Dakle, dobit će iste, vlada će dobiti iste pozicije kao i socijalistička stranka. To, taj vremenski okvir, taj raspored e, treba održati. Najvažniji je datum 1. rujna kad e, se oporba treba vratiti u parlament da bi bila nazočna e, na raspravama i odlučivanju o svim važnim pitanjima u parlamentu jer bez oporbe to neće biti moguće sve pripremiti. Već sam e, spomenula, a za nas će biti vrlo važno da e, pozorno e, pratimo ispunjavanje odredbi ovog sporazuma jer vi ste vi ćete se sjetiti da pod povjerenikom Fileom sa sudjelovanjem Richarda Hewita i Buzeka predsjednika, odnosno predsjednika EPP-a da se omogućilo i pomoglo da se političke stranke Makedonije, da se potpiše e, sporazum o e, izborima, međutim taj sporazum nikad nije proveden. Ne bi se trebalo omogućiti da se takva situacija ponovi jer bi to bilo vrlo štetno za državu i e, mislim da Makedonija doista dobiva mogućnost s ovim sporazumom da učini iskorak e, u E, integracijskom procesu na putu prema Europskoj uniji e, i vrijeme nam je vrlo važno jer će izvješće o napredku komisija objaviti u listopadu. E, članstvo u NATO također je važno za tu državu i oni još uvijek to čekaju. I mislim da ovu situaciju treba koristiti da bi se napredovalo e, na pitanju imena i naziva, a što blokira napredak Makedonije e, u, e, na putu prema Europskoj uniji, članstvu Europskoj uniji i NATO-u. I trebamo im pomoći da se u sve ovo uključi i pitanje naziva države. Mislim da sam, gospodine predsjedatelju, rekao glavne stvari koje je trebalo spomenuti o sporazumu koji je postignut. Hvala vam lijepa. Bilo je zadovoljstvo raditi zajedno sa gospodinom Kukanom i e, izvjestiteljem e, od strane Alde grupe. Pet dana smo posredovali, to je doista dugo vremena, ali mislim da smo radili vrlo učinkovito kao tim i želim e, odati priznanje e, ovim e, skupinama. Osim toga, moram reći da da smo možda trebali s vama gospodine Brok prije komunicirati, žao mi je što nismo se i vama e, se obratili na početku ovog procesa. Mislim da smo naučili kako unutar parlamenta usmjeravati neke e, od e, aspekata donošenja odluka. Nije ovo prvi puta da se to radite. Mislim da smo učinili nešto što se ne bi lako postiglo bez parlamentaraca. E, i e, hvala e, njima. Dakle, radili smo i sa Vamro strankom koja je na vlasti EPP obitelji i sa STSM strankom e, smo postigli e, isto te smo e, mogli zajedno postići sporazum i bolje razumijevanje. Dakle, ne da si pripisujemo prevelike zasluge, ali mislim da je parlament ovdje odigrao vrlo važnu ulogu i da bi e, gospodin Han e, sigurno htio da se ponovno ostvari ovakva jedna situacija da parlament može pomoći. Upravo e, smo čuli vrlo korektan i vrlo točan izvještaj o onome što se događalo, o, tome gdje su bili nesporazumi, ali naravno moramo neke stvari još uvijek držati u povjerenju jer imamo povjerenje različitih stranaka. Želim reći tri stvari. Prvo, da je ovo država u kojoj je došlo do potpunog sloma povjerenja između stranaka, dakle e, između vladajuće stranke i oporbe, što je vrlo, vrlo loše za demokraciju, ali naravno i za izglede za članstvo u Europskoj uniji. E, nakon dvije godine došlo je do takvog e, sloma, do potpunog e, izostanka povjerenja i e, naravno u toj državi i nekim susjednim državama koje će uskoro ući u Europskoj uniji vjerujemo, želimo da dođe do napretka demokracije te da koji puta moramo postupiti čvrsto i da e, vi u ovom parlamentu i e, ovdje u odboru morate znati koliko je krhka demokracija u toj državi i nekima od susjednih država. Ja kad je prvi put se dogodio ovaj e, skandal, ja sam oklijevao što se tiče taktike koju je oporba primijenila, a to je da selektivno objavljuje snimke koje su e, im dostavljene i nisam to komentirao, ali kao politička taktika e, zapravo sam e, okljevao to podržati, ali čini se da sadržaj tih snimki je toliko ozbiljan i ukazuje na korupciju E, i također postoji zabrinutost za slobodu medija u toj državi da e, sam e, su me uvjerili da ova parlamentarna taktika jest bila opravdana naravno da se stranka na vlasti s tim ne bi suglasila ali što se tiče sadržaja sadržaja tih snimki radi se o tako ozbiljnim stvarima da su ovakve mjere e, možda i bile opravdane. 20 je tisuća e, takvih e, snimki i vrlo nam je teško bilo, odnosno ne može se pročitati sve o navodima koji su objavljeni pa je e, tim pravnih stručnjaka s e, vrlo uglednim e, jednim čelnikom opće uprave, bivša, bivšim čelnikom opće uprave iz komisije e, zadužen za praćenje toga i, ja, i napravljeno izvješće te vas pozivam da ga pročitate budući da se radi o pitanjima e, koja e, doista zaslužuju da ih se ozbiljno razmotri. Drugo, ovo je sporazum koji se neće održati osim ako se ne primjeni e, ozbiljan međunarodni pritisak na obe stranke. Ovaj format treba održati, međutim razgovaramo e, s veleposlanicima država članica Europske unije u Skoplju koji e, trebaju razgovarati i vršiti pritisak na obe strane i o tome smo razgovarali s gospodinom Hanom, s parlamentarnim e, odborom e, i oni idu u Skopje idućeg tjedna i važna je ta interakcija da bi e, se održao sporazum kroz vanjski pritisak za koji vjerujem da će biti potreban i u širem kontekstu i dugoročno gledano. I Konačno, e, Pitao sam gospodina Azelborna e, i o Grčkoj te o izgledima za e, članstvo. Isto kao što je gospodin File rekao, gospodin Hani rekao da želi da Grč nešto kaže o imenu eh, i da u vijeću se nastave razgovori. Znamo koje su prepreke. Gospodin Hannes smatra da fluidnost situacije eh, u eh, Grčkoj možda sad onemogućuje da se dalje napreduje prije jeseni. I također je i tajnik i e, državni tajnik, e, tajnica e, Sjedinjenih država govorila slične stvari, odnosno govorila o pitanju članstva u NATO. Mi o tome glasujemo i međutim ostaje još uvijek da se riješe mnogi izazovi i da se prevrodi ta potpuna blokada koja postoji i e, treba dobro poslušati što kaže gospodin Han, a onda svi trebamo nastojati poslati vrlo snažnu poruku, pa i danas. Hvala vam lijepa. Gospodine Kukan, izvolite, vrlo kratko predsjedatelju. Doista je važno spomenuti da idući tjedan još jedna parlamentarna delegacija Europske unije ide u Skopje na čelu s e, Lojzom Peterleom koji je na čelu e, delegacije Europskog parlamenta u Makedoniju i Džambaski i Stanišev će biti sugovornici e, iz skupine socijalista te će se uspostaviti jedan parlamentarni biro ili ured i govorit će se o tome kako bi e, se moglo djelovati kroz parlamentarni odbor za postizanje sporazuma i e, oni su smatrali da se o tome treba razgovarati te da ovo treba koristiti kao još jedan instrument za vršenje pritiska i kretanje u smjeru provedbe ovog sporazuma. Hvala lijepa. Javlja li se još netko za riječ? Zahvaljujem još jednom na ostvarenom uspjehu. Nadam se da će potrajati. Prije 15 godina smo ovdje imali u ovoj dvorani predsjednike albanskih stranaka. No, nadam se da onaj tko izgubi izbore neće ponovno pokrenuti proceduru doći u parlament i da će onda cijeli proces pokrenuti od nule. Izgleda da se to na neki način isplati tražiti da novo izabrana vlada odstupi. No, već nekoliko puta su se događale takve stvari. Sudjelovao sam u takvim procesima i vjerovao u uspjeh. Međutim, na koncu je narod taj koji gubi, a moramo raditi na tome da napreduje razumijevanje i da to bude održivo. Jer mislim da svima mora biti jasno da ako je netko na vlasti da mora obnašati svoje dužnosti, a da se također mora priznati i politički poraz na izborima. moramo raditi na tome da se e, te procedure poštuju. Hvala lijepa. E, želim vam svima da se uspijete sada odmoriti, gospodine Kukan i gospodine Hauit. Želim vam ugodan godišnji odmor. Znam e, da su prethodni dani bili jako naporni i za vas i za kolegu Vajgla i povjerenika Hana. Sada je pred nama na dnevnom redu još Kina, kolega Belder će iznijeti svoja razmišljanja i uvesti nas u način razmišljanja supersile. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Drage kolegice i kolege, ovo je treći puta da iznosim izvještaje o odnosima između Europske unije i Kine pred ovim odborom. Velika mi je čast što mogu podnositi izvještaj po treći puta, ali to je isto tako i velika odgovornost. Dok sam pripremao ovaj izvještaj, tražio sam političke i ekonomske izvore informacija. Nažalost, e, morao sam biti jako usredotočen jer je izvještaj trebao biti kratak. Prošlo je već 40 godina od samog početka diplomatskih odnosa, uspostave odnosa između Kine i Europske unije. E, radili smo na strateškom partnerstvu, a Kina je mijenjala smjer i stoga je bilo iznimno važno da Europska unija bude jedinstvena kada se radi o odnosima sa velesilom kao što je Kina. Osim toga je bilo važno definirati strateške prioritete Europske unije u odnosu na Kinu. Moram istaknuti da je od neobične važnosti biti jedinstven u ovom kontekstu. E, ove jeseni će biti dovršen strateški dokument što se tiče odnosa s Kinom. Europsko razumijevanje interne kineske politike iznimno je važno što se tiče održavanja dobrih odnosa s tom zemljom. E, s jedne strane, predsjednik Xi Jinping pokazuje želju za dobrim odnosima s vanjskim svijetom, međutim što se tiče domaće politike postoji represija što se tiče zaštite ljudskih prava i ostalih prava. To je nešto što je potrebno uzeti u obzira isto tako i opseg i utjecaj kampanja za borbu protiv korupcije, politike jedno dijete, politike za zaštitu okoliša, e, politike industrializacije i Kina i Europa moraju se nositi s problemom sve starijeg stanovništva i sa izazovima koje to sa sobom nosi. Europska unija u svojim odnosima sa Kinom eh, mora biti svjesna toga da je Kina sve veća sila i zato je potrebna odgovarajuća strategija Europske unije za odnose s Kinom, odnosno Azijom. Što se tiče vanjske politike, postoji nekoliko aspekata koji daju razloge za zabrinutost. Primjerice, aktivnosti kineske mornarice, kineska vojna strategija, e, ekspanzija Kine na južno kinesko more sa imperialističkim e, sklonostima u ovoj regiji što može dovesti do dodatnih napetosti. Postojeći konflikt između Europske unije i Putinove Rusije gdje Kina onda ima određenu ulogu i na posljedku Eh, Kina je najvažniji saveznik Pjongjanga. Međutim, još uvijek postoje mogućnosti koje možemo iskoristiti i u tom kontekstu eh, možemo koristiti i saveznike za utjecaj na Kinu. Što se tiče zaštite ljudskih prava, to nije nešto što je samo povezano sa obvezom Kine da primjenjuje povelju o općim ljudskim pravima. Tu je došlo do pogoršanja situacije, a e, to pokazuju i nedavna uhićenja kineskih odvjetnika. Sloboda vjeroispovijesti e, jedno je od brojnih pitanja koja zaslužuje našu pozornost kada govorimo o zaštiti ljudskih prava. Što se tiče trgovinskih odnosa, posjet Tajvanu pokazuje da Tajvan može imati važnu ulogu e, kao posrednik između Europske unije i kontinentalne Kine. Pozivam Europsku uniju da više koristi posredničku ulogu Tajvana. Zahvaljujem na pozornosti i veselim se vašim komentarima i napomenama. Pomno ću pratiti situaciju sve do e, glasovanja na plenarnom zasjedanju, a isto tako i kasnije. I nadam se da ću dobiti vašu potporu. Veselim se vašim konstruktivnim komentarima i angažmanu. Hvala. Gospodin Preda. Puno hvala. Prije svega ću ovdje zastupati e, stav izvjestitelja u sjeni e, gospodina Lopeza koji danas nije ovdje s nama. On je pripremio tekst na engleskom jeziku koji ću ja pročitati. Iz... Izvjestitelj Sjeni zahvaljuje gospodinu Belderu, smatra da je ovaj nacrt izvještaja dobra podloga za daljnji rad E, podnijet će amandmane na neka od pitanja iz izvještaja. E, ukoliko bude potrebno, e, smatra da bi se mogla preformulirati neka pitanja. Kao prvo, ishod samita Europske unije i Kine – E, gdje je naglasak na strateškom programu za suradnju, a obje strane dogovorile su prioritete za snaženje bilateralne suradnje i jačanje globalne dimenzije strateškog partnerstva. Kao drugo, e, kontinuirani pregovori o sporazumu o ulaganju imaju veliko značenje. E, to nije e, konkretna nadležnost ovog e, odbora, međutim političke implikacije nadilaze ekonomsku dimenziju ovog sporazuma. Treća je situacija na Južnom Kineskom moru. Provokacije različitih strana dovode do povećanja postojećih napetosti. Dijalog i učinkovito upravljanje kriznim situacijama, ono su što je potrebno. Osim toga, E, treba voditi računa o e, tome da više od polovice e, trgovinskih brodova prolaze tim morem i iz tog razloga smatram da je potrebno ubaciti ove odlomke. Osim toga, slažemo se s izvjestiteljem u pogledu cjelovitog pristupa u odnosu na Aziju. Važna je koordinacija i dijalog sa SED-om, no tu je važno vidjeti što izvjestitelj misli u odlomku desetom gdje govori o srazmjernoj strategiji Europske unije u odnosu na Aziju u transatlantskom kontekstu. E, možda nije razumio izvjestitelja, ali svakako vjeruje da naša strategija u odnosu na Kinu mora biti osmišljena u okviru suradnje, a ne antagonizma. U izvještaju je također potrebno uzeti u obzir pitanje kibernetičke sigurnosti jer to nije nešto što je izrijekom spomenuto. E, pristup kineske vlade kontroli komunikacije predstavlja također aspekt kojem trebamo posvetiti pozornost. Prošli ponedjeljak Nacionalni kongres odobrio je prvi zakonodavni akt, odnosno nacrt akta koji se odnosi na kibernetičku sigurnost. Izvjestitelj u Sjeni zadovoljan je sa aspektom zaštite ljudskih prava, ali smatra da bi tekst u odlomku 17. mogao biti precizniji. U svakom slučaju smatra da je potrebno pomno dalje pratiti dijalog o ljudskim pravima. Zaključno, izvjestitelj želi skrenuti pozornost na dva pitanja e, koja će biti predmet globalnog samita kasnije ove godine. Klimatske promjene na konferenciji u Parizi, Parizu i e, program za razdoblje nakon 2015. o čemu će govoriti, se govoriti na sljedećoj e, glavnoj skupštini. Ja osobno, ako mi dopuštate, reći ću par riječi o pitanju Tibeta. Prije nekoliko dana moglo se pročitati da je u jednom kineskom e, zatvoru e, preminuo jedan e, tibetanski redovnik. On je bio 2002. godine osuđen na 20 godina zatvora. Evropska unija tražila je da se on oslobodi a e, i to tako e, u okviru e, pregovora o ljudskim pravima sa Tibetom. Naročito želimo da se smanji slučajevi samo na Tibetu, kojih je od 2009. godine bilo 140. Vrlo je važno da ne zanemarimo Tibet, e, upravo suprotno, moramo e, uvijek raspravljati o Tibetu kada budemo govorili u odnosu s Kinom. E, tim prije što Kina ostaje na svojim pozicijama i odbija svaki dijalog s Dalaj Lamom, a dijalog je jedina moguća opcija od 2010. godine i pregovora koji su tada održani nije bilo nikakvog pomaka. Europska bi unija trebala slažiti da se ponovno obnove ti razgovori jer je to jedni način da se ostvari to da ti vedanci u potpunosti mogu uživati ljudska prava. Gospodin Lajnin. Auch von meiner Seite Dank an den. I ja zahvaljujem kolegi Belderu na nacrtu ovog novog izvještaja o odnosima Europske unije i Kine. E, zahvaljujem i na tome što ste već uključili izvjestitelja u sjeni. Već smo imali sastanak i usporedili smo naša mišljenja. E, Izoslanstvo za Kinu u nedjelju putuje i ostaće tjedan dana u Kini a ono o čemu danas razgovaramo također je sastavni dio naših e, izjava koje ćemo iznijeti sljedeći tjedan e, pred našim partnerima. Gospodin Belder e, je spomenuo izvještaje gospođe Mogherini koji će biti gotov na jesen. Riječ je o novoj strategiji za Kinu. Naš izvještaj treba zapravo dati smjernice i informacije Kini o našim namjerama i ciljevima. Što se tiče strateškog partnerstva, e, drago mi je da je već e, to spomenuto u prvom poglavlju i da ne krećemo od unutarnje politike. Odnosi su znapredovali. E, gospodin predsjednik je rekao Kina je velesila, veliki igrač na globalnoj sceni Europa i Kina pred sobom imaju brojne zadatke koje trebaju riješiti i to je nešto što trebamo preciznije navesti u ovom izvještaju. Globalno upravljanje, uspostava mira, smanjenje i rješavanje sukoba, kao što je to sada slučaj bio u Iranu, a nadam se da će to biti slučaj i sa Ukrajinom, e, Sirijom e, i drugim lokacijama. E, Kinu je potrebno uključiti. E, Spomenute su klimatske promjene i naša politika. E, Klima će uspostaviti jedan e, klimatski fond. Postavlja se pitanje zašto sada Kina uspostavlja odvojene institucije, a ne sudjeluje sa drugima u sklopu postojećih struktura. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri možemo razgovarati o ekonomskim pitanjima. Ja smatram e, da to svakako trebamo učiniti. Sporazum o investicijama, e, status tržišnog gospodarstva, e, pitanje uključivanja Kine u međunarodne financijske institucije. Sve su to teme koje su sadržane u ovom izvještaju. Što se tiče unutarnje politike u Kini, zabrinuti smo zbog vala represija. To nije tijek događaja koji možemo pozdraviti. E, ne podržavamo ni zakon o nevladinim udrugama ni o sigurnosti. E, tu moraju postojati vrlo široke odredbe. E, nedostaje vladavina prava i odredbe u odnosu na poduzeća i građane, e, sve su to pitanja o kojima trebamo razgovarati i ne trebamo se bojati toga da tražimo da to bude na dnevnom redu. Što se tiče Kine i svijeta, e, tu naravno trebamo spomenuti sukobe u Južnom Kineskom moru. Ono što nam je tu potrebno je političko, a ne vojno rješenje. E, smatramo da tu Kina može biti korisna što se tiče problematike sa Sjevernom Korejom. Izvjestitelj je također spomenuo novu orijentaciju i nove odnose između Kine i Rusije. Što znači to novo partnerstvo? Naravno da im ne možemo zabraniti da surađuju, međutim postavlja se pitanje je li to usmjereno protiv nas i jesu li oni osim toga otvoreni za suradnju sa Europom u nekim segmentima. Ljudska prava. E, postoji pritisak e, na razne religije, ne samo kršćansku, i to je pitanje o kojem trebamo razgovarati. Postoji cenzura interneta, e, inozemne nevladine udruge, a isto tako e, domaće su pod pritiskom e, vlada represija na Tibetu i nadalje. Što se tiče odnosa sa Tajvanom, tu eventualno možemo pohvaliti to da se odnosi dalje razvijaju, međutim e, s druge strane Šteta je što je Kina dalje postrožila zakon protiv odvajanja i nadalje prijeti vojnim sredstvima. Ovdje mi nedostaje Hong Kong. Mislim da bi trebalo spomenuti i Hong Kong i pitanje izbora glavnog upravitelja u Hong Kongu, jer to će biti predmet sukoba i u naredne dvije godine. Trebalo bi apelirati na obje strane da se potrude oko iznalaženja kompromisa, a ne eh, tražiti neko nasilno rješenje, odnosno sukob. Eh, što se tiče tona, trebamo biti više objektivni, a manje subjektivni kada govorimo o ovim temama. Nadam se da će izvještaj na koncu biti kvalitetan. Mislim da je to vjerojatno jedini tijekom ovog mandata i zapravo treba e, postaviti e, temelje za naše odnose s Kinom do 2020. Hvala. Gospodin Van Valen. Podsjećam e, da će za 10 minuta ovdje biti visoka predstavnica. Sasvim kratka intervencija. Kao što znamo, kolega Belder pripremio je e, dobro početno izvješće, dobar nacrt. Želio bih samo reći da naglasak više treba biti na trgovini. To je sadržano, međutim e, moramo naglasiti da trebamo e, razvijene trgovinske odnose sa Kinom, iako Kina nije demokracija, ni demokracija u razvoju. Međutim, posebno zato što postoje tenzije sa Rusijem, moramo se pomalo okrenuti Kini, kao što je to učinio i američki predsjednik. Naravno, Kina je članica Svjetske trgovinske organizacije i ona mora ispunjavati standarde Svjetske trgovinske organizacije. To možemo formulirati na pozitivan način, jer Kina se može uključiti u razne međunarodne političke i ekonomske aranžmane. Postoje ovdje dvije stvari koje bih malo želio pooštriti. Kao prvo, pitanje Hong Konga. Hong Kong je autonomno područje, kao što znamo, međutim, ljudi ne mogu sami izabrati svog e, upravitelja, a Kina želi definirati tko će biti kandidati. E, mislim da trebamo e, promicati tu ideju da oni trebaju imati slobodu glasovati za svog upravitelja. što se tiče odnosa sa Tajvanom, e, mislim da trebamo promicati sato quo. E, Kine smatra da su oni pobunjenička pokrajina. Mi to e, ne vidimo tako, ali smatramo da se treba zadržati sato skvo i trebamo raditi na pragmatičnim rješenjima, posebno što se tiče trgovinskih odnosa. E, ako to unesemo, mislim da će izvještaj biti bolji, a što se tiče trgovine i ekonomskih odnosa, e, trebali bismo vidjeti e, na koji način možemo surađivati što se tiče visoke tehnologije. Kod Kine dolazi do tog pomaka prema proizvodnji precizne visoke tehnologije i trebamo vidjeti koje su tu mogućnosti za suradnju. E, Korvenike. No, čuo sam da ćemo uz pomoć e, Amerikanaca vršiti pritisak na Kinu, a uz pomoć Amerikanaca vršimo pritisak i na Rusiju. E, jedini rezultat te politike je snaženje međusobnih odnosa između Kine i Rusije. Čestitam. Usput rečeno, E, želite li se doista miješati u situaciju i tenzije sa otocima i e, Južnim Kineskim morem? Hvala. Hvala lijepa. Mislim e, da je ovo izvješće iznimno važno jer je jer su odnosi s Kinom doista važni i hitni za nas, pogotovo na, e, u zadnjih 20 godina. Mislim da je ovo izvješće možda presuzdržano, previše nekako defensivno. E, možda bi trebalo malo pozitivnije prikazati situaciju. Ja bih se više pozabavio e, sa ova prva tri dijela. Dakle, e, strateška politika između Europske unije i e, Kina i suradnja. Mislim da tu treba više sadržaja. To je samo nacrt, to je kostur. E, i trebalo bi e, i tu još koje što staviti, mislim da ima puno toga što bi se trebalo spomenuti kao što su recimo ulaganja. Pred moramo znati da je Kina e, jedan e, doista veliki i važni čimbenik e, i dionik i da ne možemo se samo ograničiti na ovo što je tu sadržano. Zapravo pokušavam reći da bi trebalo ići ambicioznije i pozitivnije u ovom izvješću osim toga tu je i pitanje 500 e, milijuna ljudi koji su izvučeni iz siromaštva, zatim nastajanja srednje klase u toj zemlji i e, osim toga moramo ne samo reći da se pogoršava situacija s ljudskim pravima, moramo naglašavati ono što je pozitivno u Kini i pozitivna događanja od 90 na ovamo. Dakle, dozvolite je kažem, treba biti ambiciozni i pozitivni e, i prije netko već rekao u vezi naše strategije odnosa s Kinom, dakle mi smo 28 država, a Kina je div. A u transatlantskom kontekstu kako se sve to uklapa? to je e, više polarni svijet, Evropska unija treba biti čimbenik, imamo jako dobre odnose sa Sjedinjenim državama, ali trebamo razvijati odnose s Kinom, treba to koordinirati, trebamo razgovarati sa Amerikancima, s njima blisko surađivati, naravno. I e, to su komentari koje sam želio e, reći. Mislim da je ovo izvješće znači od iznimne važnosti, ali e, da treba sadržaj biti na visini značaja ovog izvješća. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Na samom početku želio bih reći da sam sklon složiti se sa mišljenjem drago kolege Milana Mona, jer u ovom izvještaju e, trebamo govoriti o strateškim odnosima Europske unije sa Kinom i zato ovaj izvještaj mora biti uravnotežen u svojoj prosjetbi i mora biti korektan, ali poneprije mora biti pragmatičan. E, cilj je da Europa e, bolje definira svoju strategiju u odnosu na Kinu i da profitira od ovog strateški važnog odnosa. E, postoji nešto što po mom skromnom mišljenju nedostaje. Kao prvo, što se tiče zaštite okoliša, dobro je konstatirati da Kina ima probleme. E, međutim, e, mogao bih citirati ono što stoji u izvještaju Lorda sa London School of Economics, koji je vrlo uvažen i on u svom izvještaju spominje da je napredak koji je Kina ostvarila na području zaštite okoliša impresivan i da e, može puno ostvariti. Taj izvještaj ne možemo zanemariti. E, osim toga, postoji zajednička deklaracija Europske unije i Kine od prije dva tjedna iz Brisela. Po prvi puta Europska unija i Kina zajednički preuzimaju obveze za konferenciju u Parizu. Kina je po prvi puta spremna potpisati obvezujuće e, zadatke za zaštitu okoliša, obvezujuće ciljeve. To ne smijemo zanemariti. Osim toga, E, Kina pokazuje spremnost e, dati doprinos u uspjehu konferencije u Addis Abebi. Je li to relevantno za Europu i naše globalne ciljeve? Mislim da da. Trebamo li to spomenuti? Mislim da trebamo. Osim toga, što se tiče uloge MMF-a i sve veće i važnije uloge Kine u MMF-u, Možda ne znate, ali misija MMF-a u Kini sada razmetra mogućnost eh, da do kraja ove godine eh, Huan, kineska valuta, postane sastavni dio Eh, košarice eh, valuta MMF-a. Mislim da je to važan element koji treba ući u ovaj izvještaj. A što se tiče bilateralnog sporazuma, smatram da je važno navesti što je to što mi želimo iz ovog bilateralnog eh, sporazuma. Moramo navesti od čega ne želimo odstupiti, ali isto tako na koji način želimo riješiti izazove kako bismo mogli ostvariti napredak nakon što parlament usvoji rezoluciju o TTIP-u. TTIP-u. Uskoro će se zaključiti TTIP, možda znate, možda i ne, ali može se dogoditi da se jednoga dana Kina pridruži TTIP-u, a SAD e, može također ući u e, strukturu azijske e, infrastrukturne investicijske banke, AIB-a. I na posljedku smatram da moramo uzeti u obzir i sadržaj samita u našem izvještaju e, kako bismo uzeli u obzir i odnose sa predstavništvom u Pekingu. Mr. Bettini. Gospodin Bettini. perché Zaista ću govoriti vrlo kratko jer stvarno nemamo više vremena. Ja sam htio reći par više općenitijih primjedbi. E, vezat ću se malo i na ono što su rekli kolege. Evo samo par primjedbi. Prvo, situacija u Tibetu. Mislim da je način na koji je to srošeno vrlo mlako, to ćemo morati ojačati, to sam rekao i po pitanju izvješća o Vjetnamu. A drugo je da bismo morali vidjeti na koji način mi i tim dokumentom tražimo od Kine da napreduje i da vidimo da je ona stvarno krenula putem tržišne ekonomije, jer za sada mi se ne čini da je tomu tako. I mislim da e, ćemo morati tako postupiti. Half just wait for her. još pola minute, čekamo da gospođa dođe. Pa, äh, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. bit ću kratak. Äh, meni se čini da je izvještaj malo prekratak. Po mom mišljenju, äh, premalo se bavimo zajedničkim izazovima. E, želio bih ponoviti ono što su neki kolege spomenuli. U izvještaju treba više riječi biti o strateškom partnerstvu i strateškim odnosima. I moramo definirati koja su to područja na kojima moramo surađivati. E, jer govorimo o 1,3 milijardi ljudi. E, ogromnim resursima, poljoprivrednom potrošnjom, sigurnost e, hrane, e, sve to povezano je i s nama. Jer ono gdje je Kina uspješna ili neuspješna ima izravne implikacije i na nas i buduće odnose sa nama i drugim zemljama. I zato moramo promijeniti i način razmišljanja. Ja doista vjerujem da je Kina strateški partner i to moramo uzeti u obzir. E, drago mi je i e, već se veselim e, tome kako će kolega Lajnen uzeti u obzir i sva relevantna stajališta. E, želio bih samo pitati može li se uzeti u obzir još jedno pitanje koje je relevantno za burze. E, pitanje je da se Kina izdaje za tržišno gospodarstvo, a istodobno postoje snažne intervencije i subvencije. A opća strategija, e, politika, sigurnosna politika i gospodarstvo objedinjeni su. A to je nešto što e, mi ne možemo uzeti u obzir kada govorimo o e, tržišnom gospodarstvu. Možda i kolega Belder može razmotriti kako to sve uzeti u obzir. Kolega Belder, E, na koncu imate mogućnost sasvim kratko par riječi. E, e. Hvala predsjedniče i hvala na ovim idejama koje ste mi dali. Kad se radi o ekonomskim i financijskim pitanjima. To je vrlo važno za naše odnose s Kinom a isto tako postoji ovdje i preklapanje sa odborom INTA. I e, hvala vam svima na ovom razmjeni mišljenja. E, primijetio sam da je kolega Bostinaru već otišao, međutim iznenadilo me da je LSE e ne traži više po pitanju okoliša i e, o onim tvrdnjama koje sam ja prikupio, to su nedavni podaci. Ja mislim da bi bilo dobro vidjeti što sami kinezi o tome kažu, a kinezi su često vrlo kritični kada se rađe o ekologiji. I mislim da ovdje govorimo objektivno i e, da e, uravnoteženo trebamo vidjeti kakvi su njihovi stavovi i kakvi su <clears throat> njihovi stavovi u Europskoj uniji. Ovo jeste rad na kojem e, treba nastaviti. I hvala svima za amandmane. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Belder. Želim vam ugodan odmor. 31. kolovoza je naš sljedeći sastanak. Nadam se da ćete svi doći odmorni. Želim vam ugodan odmor i svako dobro. Čekat ćemo amandmane.